zemalja sa, u kontekstu suradnje ne samo zemalja Zapadnog Balkana, nego općenite da se naglašava suradnja potreba dijaloga sa Turskom primjerice. Konačno, IPA 3 treba postati jedan prirodni nastavak IP2 koja, koju treba provesti sve zemlje kandidati. Kiitos, edustaja Sitten edustaja Igor. Hvala vam, zastupnik Šoltes u ime kluba zelenih. Hvala vam. Ovo je važan instrument koji omogućava dakle, pružanje predpristupne pomoći. U prošlosti se on pokazao presudnim. Istina je da se IPA 3 temelji na novim načelima, treba ju podržati, treba podržati ove ovaj novi pristup, dakle pristup koji se temelji na rezultatima kada je riječ o davanju sredstava. To će značiti bolje trošenje sredstava, ali tu također može doći do problema i to bih želio istaknuti. Države kandidati su Dosad imali programe koji su se temeljali na IP1 i IPA2 i treba će dosta ovim zemljama da se prilagode ovim novim načelima. Moramo stoga biti realistični. Komisija će trebati dati svoj doprinos kada je riječ o osposobljavanju, podizanju svijesti kada je riječ o provedbi ovih novih načela kako bi se osigurali da instrument e, ispuni svoj cilj. Ono što je dobro kod ovog novog pristupa je što ovdje uključujemo i nevladin sektor koji može pružiti mnogo toga i može doprinijeti učinkovitom trošenju sredstava. Ovaj novi pristup također znači bolju regionalnu suradnju, što je sjajna prilika ne samo za E, što se sjajna prilika i za Europski parlament i za Europsku komisiju. Hvala vam. U ime kluba e, GUE, zastupnik Količek. Hvala vam. 2015. Europska komisija je zadala dakle, srednju ročnu strategiju vezanu uz proširenje, odnosno zemlje Zapadnog Balkana. Sada su te zemlje uključene u dijalog s nadom da će jednog dana ući u Europsku uniju. I ovime sada nastavljamo e, tu strategiju, dakle uvođenjem instrumenta predpristupne pomoći 3 koji će se provoditi u budućem financijskom razdoblju. U zemljama se naglasak stavlja na gospodarske reforme, vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava, zaštitu manjina tu je tu su druga povezana pitanja. Financijska omotnica za iduće financijsko razdoblje je 14,5 milijuna eura. Program ovdje uključuje čitav niz ciljeva migracije, znanosti, istraživanje, zaštitu okoliša, klima, te programe poput Erasmusa+. Uredba daje velike ovlasti Europskoj komisiji. I stoga naš klub pozdravlja ovaj program, ali ga ne može poduprijeti. Hvala u ime FDD-a, zastupnik Carver. On vjerojatno moj posljednji govor u ovoj vječnici. E, ogledao sam što se događa unazad e, pet godina, vaše bavljenje sa temeljnim pravima i tako dalje. Idete uvijek ka sve više povezanoj uniji, bez obzira na ono što se događa oko vas. Pa sjetite se Turske. Nedavno ste usvojili izvješće gdje ste ustanovili da samo dolazi do pogoršanja ljudskih prava i da se tamo novac naših poreznih obveznika slio direktno u džepove Erdogana. To nema nikakve veze sa vašim temeljnim načelima. Potom ste kritizirali Mađarsku i Poljsku, pa ne vidite li koliko ste licemjerni, koliko ćete pogrešaka napraviti sve dok ne shvatite da ne odgovarate na zabrinutost svojih vlastitih građana. Hvala vam. U ime ENF-a zastupnik Borgecio. L'attenzione in tema pažnja u ovoj raspravi kada je riječ o temeljnim pravima i vladavini prava ide u smjeru slučaja Turske. Ali ja želim ovdje spomenuti još jedan slučaj kroz koji također možemo ocjenjivati predpristupnu pomoć i njezine nedostatke. To je situacija sa srpskom manjinom na Kosovu. Da govorite o mogućoj suspenziji predpristupnog eh, postupka za ovu zemlju, znamo tko je tamo na vlasti, ali situacija je još i gora. Kako vidjeti da jednostavno ne možemo pomiriti europske vrijednosti sa tim diskriminatornim politikama, a imamo izvješće State Departmenta koje govori upravo o tim stvarima. Dakle, to, su, to je politika Kosova koja prisiljava E, srpsku manjinu, da im se ograničava sloboda kretanja, da ne mogu živjeti u svojim domovima, da ne mogu dobiti uopće humanitarnu pomoć, primjerice Srpske pravoslavne crkve. Mislim da je to jako, jako ozbiljna stvar. Hvala vam. Riječ ima, za, riječ ima gospodin McAllister, izvolite. Madam gospođo predsjedateljice, povjereniče Han, uvaženi kolege. Kao što smo već večeras čuli, instrument predpristupne pomoći ostaje glavni alat u transformaciji onih zemalja koje žele postati članice Europske unije. Ovo je treća generacija ovog instrumenta koji pokriva područje od 2000, vrijeme od 2021. do 2027. Ono će biti pojednostavljeno Izvukli smo pouke od trenutnih IPA programa. To pozdravljam u ovom izvješću. Zalagali smo se za učinkovitu podjelu tereta, povećan nadzor i veću ulogu civilnog društva. Također tražili smo veću uvjetovanost, tražili smo moguću suspenziju sredstava ukoliko dođe do sistemskih nepoštivanja europskih vrijednosti, do nepoštivanja kopehaških kriterija. Čestitam izvjestiteljima, ovo je pravi način na koji se rješavaju stvari. Hvala vam. Zastupnica Ward, izvolite. instrument predpristupne pomoći ima centralnu ulogu u našoj vanjskoj politici kada je riječ o proširenju. I moramo nastaviti podupirati progresivne reforme u tim zemljama. Ljudska prava, demokracija, vladavina prava, borba protiv korupcije trebaju ostati naši prioriteti. Novi instrument uvodi više fleksibilnosti. To će biti ključno u našim složenim odnosima s Turskom. Pogoršanje situacije s ljudskim pravima u toj zemlji je dovelo do toga da moramo prilagoditi naše financiranje, da se fokusiramo na građansko društvo umjesto na državne agencije. Žalosno je ovo što se događa s Turskom, ali uvjerena sam da je njezina budućnost u Turskoj. Moji kontakti sa tamošnjim civilnim društvom su me uvjerili da ti ljudi vape za ljudskim pravima i demokracijom i da žele biti dijelom europske obitelji. Kada govorimo o Balkanu, tamo sam provela dosta vremena, moramo nastaviti biti proaktivni u našoj potpori tamošnjim institucijama i civilnom društvu. Hvala. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Kastaldo iz kluba FDD. Hvala vam. Einstein je tvrdio da savršenost mjera i zbunjenost e, ciljeva obilježava naše razdoblje. Čini mi se da ovo savršeno odgovara današnjoj raspravi. Nije uzbudljivo razgovarati o tehničkim aspektima IP3. Zanimljivija je rasprava o njezinom korištenju, o ciljevima, političkoj viziji koja ju prati. Na koncu konca od instrumenta tražimo da odgovara svom cilju i da to dobro obavlja. Od IP3 tražimo da, da u odnosu na prethodnika više odgovora izmijenjenim političkim odnosima o zemljama partnerima. Zahvaljujući izvrsnom radu kolega Salafranke i Fleckensteina, ovo je doista slučaj s ovom, svojim prijedlogom. Čini mi se da su uspjeli napraviti važne korake unaprijed kada je riječ o nadležnostima Europskog parlamenta u svim fazama upotrebe ovog instrumenta. I kada je riječ o političkoj kontroli i demokratskom nadzoru financijskih sredstava Europske unije, pozitivno je i potrebno jačanje uvjetovanosti te dodjeljivanje sredstava koje se temelji na, rezultatima i korištenju odgovarajućih mjerila. Također je ovdje predviđena mogućnost da se djelomično ili potpuno ukine pomoć u slučaju da dođe do udaljavanja zemalja od kopenhaških kriterija ili nazadovanja po pitanju temeljnih sloboda ili vladavine prava. Jako dobro. Onda će trebati imati hrabrosti koristiti ove mjere. I tu počeši od Turske. Ako ne, izgubit ćemo na vjerodostojnosti. Ove politike je jedna od onih koja određuje Europsku uniju. Ovdje tražimo da ovo ostane poseban instrument i kada radimo na projektu ujedinjavanja financijskih instrumenata. Međutim, nakon ovog usvajanja ovih propisa bit će potrebno donositi hrabre odluke. Nekada to nismo radili tijekom prošle godina. Zahvaljujući usvajanju novih instrumenata imat ćemo na raspolaganju jedno sjajno oružje, a na nama će biti da ga koristimo na učinkovit način.

Turska još uvijek sanja o pristupu Europskoj uniji. Međutim, mi moramo e, prestati davati novce toj zemlji. E, Erdogan ubija ljude, e, zatvara suce. 150 novinara je u zatvoru. 500 novinara je ubijeno a mi dajemo milijarde e, toj zemlji. Kad bismo taj novac uzeli i e, uložili ga u Evropsku uniju, e, to bi bilo mnogo bolje. Moramo prestati davati predpristupnu pomoć Turskoj jer ona nikad neće postati članica. Hvala gospodine Anmans. Gospodin Kukan ima riječ. Hvala predsjednice. Zahvaljujem oba izvjestitelja. Gospodin, molim gospodine Kukane, e, jer imamo plavi karton za gospodina Anemansa. Prihvaćate li taj plavi karton? Gospodin Fleckenstein ima 30 sekundi. Izvolite. E, gospodine Anemans, zar niste shvatili o čemu mi danas razgovaramo? Pred nekoliko tjedna smo e, e, zaključili da ćemo ukinuti pregovore sa Turskom. Usredotočujemo se na pomoć civilnom stanovništvu. Sa IPOM 3 imamo instrument kod kojeg možemo reći ako to ne funkcionira biti će manje novca. I to e, onda djeluje u pravom smjeru. E, e, potpuno je suvišno ono što ste rekli. Imam li pravo? Evo, izvolite, imate pravo na odgovor. Uz dužno, uz dužno poštovanje ovo što ste rekli nije ono što se, s čime se slažem. E, Turska ne, nikada neće biti članicom Europske unije. E, zaboravimo taj san. Ona nikad neće postati državom članicom Europske unije. E, vi to želite spasiti tu ediju, ali to neće proći. A hvala. Sada riječ ima gospodin Kukan. Hvala još jednom e, zahvale o ovim izvjestiteljima za odličan izvještaj. Evropska unija se mora fokusirati na programe koji su vezani za vladavinu prava, funkcioniranje demokratskih institucija i poštivanje temeljnih prava i sloboda, uključivši slobodu izražavanja i medija kako bi se ti ciljevi postigli, ključno je surađivati sa vladama, ali isto aktivno podržavati civilno društvo. Moramo iskoristiti našu financijsku pomoć mudro. Mi smo najveći e, donator i trgovinski partner za ove zemlje. Ulažemo u infrastrukturu, energetske e, mreže, okoliš e, i tako dalje na zapadnom Balkanu. E, te se zemlje moraju obvezati na reforme i poštivanje temeljnih vrijednosti. Hvala. Hvala lijepa gospodine Kukan. A sada ću dati e, riječ Nini Gil. Povjereniče, E, u prvom redu čestitam izvjestiteljima na odlično obavljenom poslu. Pozdravljam plan komisije da e, poveća investicije u vanjsko e, djelovanje Europske unije. Malo sam skeptična za što se tiče povećanja IPA fondova. Problem koji me se dojmio jeste ograničeni kapacitet iskorištavanja tih sredstava, apsorpcije sredstava. Pitanje e, povjereniče Hane, e, kako će opća uprava nije provjeravati apsorpcijski kapacitet e, tih zemalja. Kao što smo čuli, Turska više ne pregovara o članstvu ona je najveći primatelj IPE kako će to utjecati na dodjelu sredstava. E, e, javna percepcija Evropske unije u Srbiji e, nije entuzijastičan. Rusi i Kina su tamo mnogo prisutni. Kako možemo osigurati vidljivost za naš angažman u Srbiji? Hvala lijepa gospođo. A sada riječ ima Anđelo Čoka. Obraćam se albanskim vlastima. Ne možemo prihvatiti da s jedne strane Europa daje resurse za susjedstvo, a da s druge strane imamo obitelji u Albaniji koji prijete našim sugrađanima. Ne možemo pristajati na ucijene i na prijetnje, a mislim na prijetnje jedne albanske obitelji Francesku Sicilijanu koji je ubio jednog e, lopova albanskog porijekla, dakle ta osoba je izgubila tog lopova i sada oni e, žele od ovog čovjeka dobiti novac i prijete mu. Tražimo da albanske vlasti nešto poduzmu po ovom pitanju i još htio bih da jasno kažem, ovdje vidite e, obavijest, e, pazite, dozvoljeno je braniti se. Dakle, e, građanin je uz građanina, uz dobro građanina, uz dobro građanina je i država. Peterle, olkaa hyvä. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Peterle. Gospod komisar, dragi kolegi e, Dragi kolege i kolegice, predpristupna pomoć je način pomaganja zemljama kandidatima da uđu u Europsku uniju. E, e, Unija nastoji pomoći poštivanju ljudskih prava, demokraciji E, i e, to je e, ključan korak u osiguranju mira na tom području. Međutim, taj proces nećemo dovršiti dok te zemlje ne postanu članice Europske unije. Ovi fondovi trebaju pripremiti te zemlje za aktivno sudjelovanje u politici Europske unije nakon pristupanja E, Jedna od područja na koje se fokusiramo jeste izgradnja institucija i sprečavanje e, korupcije. E, to je ključ za povjerenje građana. A sada dajem riječ gospođi Andre Kijene, predsjednice. Zahvaljujem izvjestiteljima na odlično obavljenom poslu E, predpristupna pomoć je investicija u budućnost Europske unije. Europa će tako postati sigurnija i bogatija. E, mi e, doprinosimo procesu pristupanja naših susjeda to mora dovesti do njihove ekonomske integracije s Europskom unijom. E, liberalizacija trgovine za sva dobra je e, i proizvode je važna pri tome. Te zemlje moraju e, se boriti protiv korupcije, poticati ekonomski razvoj i kretati se prema tržišnoj ekonomiji. Međutim, e, dok podupiremo naše susjede, moramo uvjetovati e, predpristupnu pomoć. Moramo je moći ukinuti ako se krše e, načela demokracije, vladavine prava i ljudskih prava. To je ključno u davanju predpristupne pomoći. Hvala lijepa. A sljedeća govornica je zadnja je gospođa Željana Zovko. Ima riječ, izvolite. Gospođo predsjednice, povjereniče Han, dragi kolege, e, e, Evropska unija mora povećati e, svoje napore na ključnim područjima financiranja E, mjere se moraju fokusirati na izgradnju e, institucionalnih kapaciteta. E, kak bi ovaj mehanizam bio uspješan, moramo poticati komunikaciju. Ja sam podnijela amandman koji potiče vidljivost Evropske unije u tim zemljama. Tako možemo op optimizirati e, naš glavni instrument za mir i stabilnost u ovim područjima. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo Zovko. A sada idemo na jedno slobodno javljanje za riječ. Stanislav Polčak je zatražio riječ. Hvala predsjednice što ste mi dali riječ. Vjerujem da one zemlje koje bi željele ući u Europsku uniju e, moraju osjećati da im pomažemo i e, stoga podupirem ovaj izvještaj kao i prethodni izvještaj. Po mojem mišljenju je važno imati motivaciju u, u, u ovom e, procesu pristupanja. Istovremeno pozdravljam e, prijedlog da se ojača e, uloga Europskog parlamenta pomoću delegiranih akata. Što se tiče turske i pretpistupne pomoći, mislim da je važno da turski građani osjećaju da ih Europska unija pomaže E, turska u sadašnjem trenutku nije e, spremna ući u Europsku uniju. E, I turska vlada to osjeća. Ali moramo s njima razgovarati i boriti se protiv kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Hvala lijepa gospodine Počak. A sada bih željela dati riječ povjereniku Hanu Nadam ste se da ste e, primijetili da je gospođa Gil postavila jedno specifično pitanje. Hvala lijepa. Odgovorit ću ne samo na njezino pitanje, već i na neke druge komentare. Zahvaljujem na ovoj raspravi. E, e, tu imamo mnoga područja u kojima se slažemo i veselimo se daljoj konstruktivnoj suradnji E, moramo održati suradnju sa zemljama kandidatima. E, moramo se fokusirati na ekonomsku e, ekonomsko upravljanje i poštivanje ljudskih prava. I to će nadalje biti na čelu naše suradnje E, promičemo prekograničnu suradnju s tim e, zemljama. Kao, mi smo predani europskoj perspektivu u tim zemljama. Ovaj regionalni fokus je stoga još važniji. Istovremeno nećemo ostavati Tursku na cjedilu. Naša je prisutnost samo važna, kao što je rekao e, gospodin Fleckenstein naša podrška civilnom društvu tamo. Mi ćemo i dalje pomagati Turskoj, ali ćemo se prilagođavati e, situaciji kako se ona razvija. E, e, time se referiram na ono što je rekla gospođa Maletić i gospođa Gil. Imamo jednu inovaciju E, imamo strateški pristup financijskoj pomoći. E, e, to će nam omogućiti da nagradimo rezultate i povećati fleksibilnost kako bi se odrazile potrebe država koje žele pristupiti Europskoj uniji. U budućnosti možemo E, izbjeći e, e, sve nepravilnosti time što se koncentriramo na tematske prioritete. Spomenuto je da nam nedostaju zreli projekti ali e, ti projekti postoje, međutim koji puta oni nedostaju u određenim tematskim područjima. Mi im tu možemo pomoći kako bi ih konačno mogli i financijski poduprijeti i provesti te e, projekte. Ideja tematskih prioriteta jeste da imamo konkurenciju među zemljama kandidatima E, i da imamo potrebnu fleksibilnost. I ako se neka zemlja više fokusira na vladavinu prava, onda mora u to više uložiti. Neke će se više fokusirati na promet, ali na kraju krajeva e, sve mora biti sukladno e, uvjetima Europske unije i poglavljima koje moraju ispuniti. Kako bismo e, tamo stigli, dobro je da imamo više fleksibilnosti. Naravno, e, gospođo e, Maletić, imat ćemo specifične omotnice za pojedine zemlje, ali osnova su tematski prioriteti E, mislim da to mišljenje dijeli većina u ovom domu, jer tako smo efikasniji na terenu, imamo veću fleksibilnost i e, e, time služimo našim zajedničkim interesima. pripremamo ove zemlje za, nadamo se, brzi pristup Europskoj uniji Hvala vam što ste nam pomogli u lansiranju ove e, velike investicije 14,5 milijardi e, moramo izvoziti stabilnost inače ćemo uvesti nestabilnost ova pomoć će doprinijeti našim ciljevima Eh, zahvaljujem na vašem, vašoj vrijednoj eh, podršci i veselim se daljnjim raspravama o toj temi. Hvala. Hvala vam povjereniče Han. A sada riječ dajem ponovno izvjestiteljima. Prvo riječ ima gospodin Salafranka. Hvala vam. Mislim da je, ovo sam rekao u svom prvom govoru, a rekao je isto i gospodin Fleckenstein. Dakle, to su e, načela na kojima se inspirirala ova uredba, ali i to su dakle e, slaganje, pomirenje, mir. I to su ključni elementi e, našeg djelovanja u budućnosti. Tako da djeca koja se danas rađaju u zemljama Zapadnog Balkana mogu u povijesnim moraju iz svojih udžbenika moraju samo iz udžbenika slušati o krvavoj povijesti koju su doživjeli njihovi prethodnici. Ovaj izvještaj je svakako pozitivan korak. Ja se nadam da će sutra biti usvojen velikom većinom u parlamentu i gospodine povjereniče, ja sam zabilježio ono što ste rekli da je potrebno da vanjska politika te politika proširenja budu usklađene. Želim još jednom e, ponoviti da smo mi spremni jer želimo i dalje e, napredovati u ovom procesu. Naravno postoje neka neslaganja između komisije i parlamenta, ali ja se nadam da ćemo što prije uspjeti pripremiti novu e, uredbu koja će nam omogućiti da se suočimo sa izazovima Europske unije ne samo sa internim problemima poput Brexita, već će nam omogućiti i da se bavimo e, zemljama u susjedstvu, zemljama kandidatkinjama i da ćemo to uspjeti riješiti kroz odgovarajući financijski instrument. E, o tome govorio malo čas i gospodin Frenda, Preda. Imamo čitav niz financijskih instrumenata, e, politiku za suradnju i i e, razvoj, e, europsku susjedsku politiku i čitav niz drugih politika, a ja se nadam da ćemo mi što prije uspjeti pripremiti ovu novu uredbu koja će nam moći da pravilno odgovorimo na izazove koji e, su pred nama. Hvala vam. Hvala vam gospodine izvjestitelju, a sada riječ ima gospodin Fleckenstein, izvolite. Predsjedniče, uvaženi kolege, tri napomene za kraj. Prije svega, povjereniče, ne želimo brisati nadležnosti niti ih mijenjati, nego želimo da se glasi, glasa i uskladi e, vanjska politika i susjedska politika, odnosno politika proširenja i također Sigurni smo da ćemo iznaći odgovarajuće formulacije u našim raspravama koje će jasno pokazati da se, da se e, šta se tu točno treba izmijeniti. Nadalje, vjerujem da narod Zapadnog e, Balkana može biti prilično zadovoljan s nama, jer ne radi se samo o tome da e, više širimo naša sredstva, i uključujemo druge stvari koje nisu bile sada uključene kao što su klimatska zaštita, e, socijalna pitanja, radna mjesta. Znači nije samo to, nego i individualno uzimanje u obzir prema naporima, e, zajedničkim naporima možemo učiniti e, nešto zajednički više, a ne onim načinom ako više radite dobit ćete više, manje, manje. Nego tko e, naravno mora onaj tko sam daje više od sebe i želi postići više mora s naše strane dobiti i više potpore. I osim toga IPA tri, jasan je signal narodu Zapadnog Balkana. Bez obzira kako će izaći e, ishode sljedećih europskih izbora i kako će izgledati većina u ovom domu. Europski parlament će uvijek i u sljedećim godinama biti na strani naših prijatelja Zapadnog Balkana i zajedno e, sa e, gotovo 15 milijardi eura pomoći kako bi se e, što prije došlo do spajanja s Europskom unijom. Za to smo mi ovdje kao i naši nasljednici u sljedećem parlamentu koji će se također truditi u tom smjeru. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Ovime smo završili e, ovu raspravu. Glasati će se sutra. Prelazimo na sljedeću temu koja je e, izjava potpredsjednice komisije i visoke predstavnike Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju u Alžiru. Povjerenik Han prvi ima riječ. Izvolite gospodine Han. Thank you, Madam Hvala vam gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. U proteklih nekoliko tjedana, počevši od 22. veljače, svjedočimo golemim prosvjedima u Alžiru. E, prosvjedi su krenuli najavom da će sadašnji predsjednik Buteflika se kandidirati na petim e, izborima za predsjedničke izbore u travnju. Od tada su prosvjedi nastavili e, gotovo svakoga dana i e, stalno je bio sve veći broj e, prosvjednika. Prosvjednici traže ne samo da se predsjednik Buteflika ne kandidira, već da se i provedu reforme. Unatoč tome što je broj prosvjednika bio, vrlo velik, prosvjedi su bili mirni i odgovor policijskih snaga umjeren. Nakon ovih prosvjeda i premijer i zamjenik premijera e, su počeli govoriti o tome da treba poslušati građane te počeli govoriti o uvođenju reforme. E, Alžir je važan partner Europske unije, imamo vrlo važne odnose i političke i ekonomske, ali i međuljudske. E, I u samoj toj regiji Alžir je stabilizirajući faktor. U proteklih nekoliko godina su se odnosi, e, odnosi znatno e, pozitivno razvijali i nadamo se da će nastaviti u tom smjeru. 7. ožujka smo u Briselu razgovarali s predstavnicima vlasti e, i to sa gospodinom koji je kasnije imenovan kao zamjenik premijera. Prosvjedi su do sada bili mirni, a odgovor sigurnosnih snaga umjeren to je nešto što treba pohvaliti. Kao što znate, situacija je dobra. Pomno pratimo najnovije razvoje i očito je da bi građani napokon trebali dobiti pozitivan odgovor, dakle bolje upravljanje, veću otvorenost, te veće e, ekonomske mogućnosti za mlade. Svaki postupak mora biti transparentan te uključivati sve dijelove alžirskog društva. U ovom razdoblju jako je važno da Alžirci sami za sebe odluče na koji način e, da se provede ta tranzicija. A Europska unija bi trebala poticati slobodne i pravedne E, izbore sljedećeg predsjednika Alžira koji moraju biti organizirani u razumnom roku. Europska unija će podržati e, održavanje izbora uz tehničku stručnu pomoć, a poslat će i promatračku misiju. Naravno, ako Alžir to zatraži i ako se ispune uvjeti procesa. Računam na podršku parlamenta u tom smislu. Isto tako bismo trebali podržati njihovu težnju za ši, e, sveobuhvatnim reformama. Možda jedna međunarodna konferencija bi bila platforma za raspravu o tome. E, ona mora biti uključiva, predstaviti sve dijelove društva te osigurati politički legitimitet. Jako je važno da brzo djelujemo i napredujemo. inicijative građana također to traže i zajedno žele definirati kojim putem ići naprijed. Nadamo se da će se konsenzus kristalizirati oko tranzicije te oko toga tko će biti zadužen za provedbu tranzicije. Koji god proces se odabere, taj proces moraju prihvatiti svi građani u Alžiru. I kao što smo već javno rekli, Europska unija je spremna pružiti podršku Alžiru u tom procesu ako Alžir to zatraži. Unija bi trebala podržati e, Alžir u provedbi socijalnih i gospodarskih reformi te osigurati da mladi, zapravo da građani, a posebice mladi dobe tražene odgovore. A sve to u duhu suradnje i partnerstva s Europskom unijom, baš onako kako stoji u našem konceptu e, politike susjedstva. Događaj u protekla četiri tjedna su testirali političku zrelost u Alžiru i računamo na sve dionike da prihvate poziv na promjene te da krenu sa mirovnom tranzicijom. Hvala vam. Zahvaljujem, povjerenče Han. Sljedeći gospodin Prera za EPP, izvolite. na tisuće prosvjednika su na ulicama Alžira. Traže mm, vjerodostojne politike te zamjenu predsjednika koji već dugo nije u stanju vladiti. Nažalost, nadležna tijela izgleda da ne slušaju ljude, zato što je njihovo rješenje za izlazak iz krize zapravo nije rješenje. Produljenje mandata predsjednika koji bi trebao isteći 28. ovog mjeseca, te ukidanje demokratskog e, procesa nije ono što Alžirci traže. E, taj je prijedlog odbijen od strane civilnog društva i građana. A i unutar same e, vlade i vojske se ne slažu svi s ovim prijedlozima i to jasno pokazuje da su mišljenja podijeljena. Alžirci nastoje uvjeriti svoje partnere da mogu upravljati tom krizom, ali to zapravo samo pokazuje neuspjeh njihova rješenja. Alžir prolazi kroz krizu, a e, Alžir je vrlo važan partner Europske unije i jamac stabilnosti u e, regiji. Moramo imati transparentan te uključiv sustav vladanja kako bi se ispunila legitimna očekivanja građana Alžira i e, moramo napokon prekinuti ovakav način rada. Hvala. Sljedeća u ime kluba SED, gospođa Ajala izvolite. Hvala vam. Hvala i gospodinu Hanu na uvodnoj izjavi s kojom se u potpuno slažem. Eh, mirni i ponosni prosvjedi eh, građana Alžira pokazuju da traže duboku promjenu te slobodne i demokratske izbore koji bi bili organizirani u razumnom roku. U potpunosti se slažemo da ih moramo podržati u ovoj fazi tranzicije i pružiti im ruku sa Alžirom imamo dugotrajne odnose i Alžir nam je važan partner. Isto tako, drago nam je da smo u ovom posljednjem sazivu uspjeli nešto što smo dugo već tražili, a to je osnivanje bilateralne delegacije između Europske unije e, i e, Alžira ovdje u parlamentu. Ta delegacija može e, pomoći i nudimo se komisiji kao tijelo koje može pomoći kako bi Alžir što prije prošao kroz demokratsku i mirnu tranziciju. Zahvaljujem. Zatim za klub e Gospodin Belder, izvolite. Hvala vam, gospodine, gospođo predsjedavajuća. E, e taj e, duboki i povijesni problem koji e, Alžir ima sa suverenošću je vrlo osjetljiv, a bojim se da je osjetljivo i moguće uplitanje od strane drugih zemalja i o tome valja voditi računa. Moramo biti osobito oprezni zbog društvene situacije u e, Alžiru. U ovom trenutku se održava veliki broj prosvjeda Kažete da ne može se napraviti ništa novo od starog, pa onda je mm, vrlo interesantno vidjeti hoće li e, elita na vlasti biti e, hoće li ona osjetiti išto od ovoga. E, arapsko proljeće nas je naučilo da ovakvim pokretom se zapravo ističu vjerske skupine Pozivam vas da radite sa Alžirom na pronalasku mirnog rješenja. I nadam se da će u Alžiru građani imati potpunu slobodu vjeroispovijesti, ali i slobodu govora. E, moramo imati slobodu vjeroispovijesti za sve građane u Alžiru i spriječiti e, pojavu fundamentalista. Hvala. Sada u ime kluba Albe, e, gospodin Nart, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Aržil je zemlja sa golemim resursima, ali na vlasti je vojna korumpirana oligarhija E, pod kontrolom e, stranke na vlasti koja je potpuno isključiva. Zapravo postoje dva Alžira. Službena koja se temelji na davnom ratu za neovisnost i mladi Alžir kojem je dosta takvih bitki i takvih riječi i koja živi u nadi i u nezaposlenosti. Danas vrhovni zapovjednik države je zatražio Eh, od virtualnog predsjednika Buteflika da mu se oduzme sposobnost obnašanja dužnosti. No, nemojmo se zavaravati. Trenutačno je vlast u rukama predsjednika nacionalnog vijeća, ali na kraju ću završiti u eh, rukama vojske. Nemojte se zavaravati. Danas je započeo jučer. U protekloga rujna kada je general Salas proveo čistku u vojnim snagama, uključujući i sigurnosne službe, to je zapravo bio to je zapravo bila priprema za njegovu tranziciju i to na temelju Lampedusa. A to je nešto se mora promijeniti da bi se ostalo isto. A sada je narod počeo govoriti i ostali su bez vremena. I zbog toga su stvorili E, sliku da se nešto doista mijenja, ali zapravo ono što oni žele jest da sve ostane kao i do sada i da ostanu na vlasti. E, vojna diktatura shvaća da je njezino vrijeme prošlo i da se Alžir mora otvoriti demokraciji. Alžir je, nemojte zaboraviti, ključan za stabilnost Sahare i saharskog područja, te E, za stabilnost e, juga, Južnog Mediterana i Sjevera Afrika. Ovaj parlament mora poslati jasnu i nedvosmislenu poruku e, podrške narodu Alžira u njihovim težnjama za tranzicijom. Moraju znati da nisu sami, da ih podržavamo i da podržavamo bolju budućnost za Alžir, zato što će to značiti bolju budućnost za sve. Hvala vam. Hvala gospodine Nard. A sada za klub e, Zeleni gospodin Urtasun, izvolite. Hvala vam. Želim pozdraviti sve građane koji su izašli na ulice Alžira. E, isto tako pozdravljam i sudjelovanje žena. A sada vojska e, nema više učinka građani se više ne boje i žele preuzeti sudbinu u svoje ruke. No još jednom opet gledamo uh, na tišinu Brisela. E, gospodine povjereniče između indiferentnosti e, i uplitanja postoji i srednji put kojeg mora slijediti europa dakle podržati građane koji se bude europska unija mora napokon poslušati zahtjeve građana alžira i pomoći im u njihovim željama da se otvori javni prostor da se upravljanje temelji na dostojanstvu i poštivanju ljudskih prava valja E, podržati građane na ulicama Alžira te započeti demokratski proces i e, zamijeniti samo lažnu e, zamjenu onih koji su na vlasti. Zahvaljujem gospodina Gospodin Urban Krespo za izvolite. Gracias, eh, Hvala vam Građani i građanke e, Alžirke prosvjeduju zato što im je dosta gospodarskog i političkog sustava koji je potpuno totalitaran. Pod pritiskom je Buteflika odustao od kandidature, odgodio izbore i pokrenuo e, razdoblje tranzicije. No prosvjednici na ulicama traže stvarnu promjenu. Traže nacionalnu vladu koja će sazvati izbore te donijeti ustav koji će zajamčiti društvena prava te kolektivne individualne slobode. To su najmasovniji prosvjedi u posljednjih e, nekoliko desetljeća u e, Alžiru. Alžir je treći opskrbljivač plinom u e, Europskoj uniji a Europskoj uniji uvoz plina i multinacionalne tvrtke važnije od e, ljudskih prava. Europska unija mora podržati građana. Mi iz Europskog parlamenta šaljemo pozdrav i potporu e, građanima koji traže pravdu i demokraciju u Alžiru. Moramo djelovati. Hvala. Sljedeći za klub FDD, gospodin Anot, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Razumijem e, ozbiljnost situacije u Alžiru i demonstracije su na sreću za sada bile mirne. Mali, mladi izlaze na ulice jer vjeruju u nešto drugo o, od onoga što nudi trenutno alžirska vlada. A jedan od ključnih komentara koje ponovno čujemo od naroda u Alžiru je da očajnički žele slobodu govora, da žele e, imati mogućnost izražavanja na način koji to e, nisu do sada mogli. Ali situacija je toliko važna jer e, predsjednik, jer eh, čelništvo vojske također traži da se predsjednik Buteflika proglasi nesposobnim za dužnost, ali sloboda govora, govora također implicira slobodu vjeroispovijesti prema članku 36 Alžirskog ustava gdje stoji sloboda vjeroispovijesti je nepovrediva. Želim samo e, spomenuti progon vjerskih manjina u Alžiru, posebice kršćana, jer sam upoznao alžirske pašte koji su dolazili nekoliko puta u Europski parlament izraziti svoju zabrinutost oko e, progona kojim su izloženi trenutno. Alžir je prešao sa e, mjesta 24. na 32. zemlja koja najviše progone kršćane u jednoj godini. Crkve se zatvaraju, a posebice e, EPA i Glis Protestant i protestantska e, crkva također koriste administrativna sredstva da zatvore crkve i vidjeli smo one koji su e, propovjedani na društvenim medijama kako su završili u zatvoru zbog e, vjerskih materijala i tako dalje. Zati, zato treba reći u svim ovim raspravama, u svim ovome što govorimo, sjetimo se da kršćani i vjerske manjine se progone u Alžiru sve dok e, u ovim raspravama koje ćemo s njima voditi u sljedećim danima. Hvala. E, hvala gospodine Arnot. Gospodin Kolombije za NF, izvolite. Predsjednice. Kad je Francuska vladala Alžirom, to je bio raj. Je li to citat Francuza iz Alžira? Ne, to je e, citat e, pripadnika osloboditeljske vojske, Liberation Army. Sada to ima puno smisla jer ovdje ne govorimo o demokratskoj tranziciji. Što može Europska unija učiniti u ovoj situaciji? Alžir e, nije E, pripadnik e, Nodeca. sve odluhe e, su na alžirskom narodu. Oni su neovisni, ali njihovi vladari ne uspijevaju ovih svih godina vladati učinkovito. Stoga demonstracije koje vidimo u Parizu i drugdje i u Alžiru protiv predsjednika Buteflike koji uvijek vrijeđa Francusku i e, govori da Francuska nije ni za što i tako dalje. Mi mislimo da postoji samo jedan imperativ, a to je da bi da sadašnji događaj nikada nikako ne bi mogli opravdati dodatnu imigraciju. Zahvaljujem gospodinu Kombijevu. Hvala. Gospodin Salafranka, izvolite. Gospodine povjereniče, zabrinuto sa, sa zabrinutošću pratimo ono što se događa u e, Alžiru, odgoda predsjedničkih izbora. I zbog toga je vrlo važno da u ovaj proces tranzicije vrati riječ građanima te da se odgovori na njihove legitimne zahtjeve za demokracijom. Sve se to mora provesti na uredan način koji neće rezultirati e, prazninom na vlasti te neće dovesti do onoga što se dogodilo u drugim zemljama u regiji e, ili e, završiti poput onoga što se već dogodilo u prošlosti ovoj ove zemlje. Civilno društvo i zemlje i stranke moraju zajedno odgovoriti na ove želje i poštivati želje naroda kroz organizaciju slobodnih i demokratskih izbora. Europska unija bi trebala podržati Alžir u tom procesu i e, podržati težnje za slobodom koje e, građani Alžira mirovno e, pokazuju prosvjedujući na ulicama. Hvala vam. Hvala, gospodin Panceri, izvolite. Hvala vam. U Alžiru se prosvjedi neprestano e, događaju. Riječ je o stvarno velikim e, i mirnim prosvjedima koji e, jasno pokazuju što većina građana misli. Na početku su prosvjednici prosvjedovali protiv toga da predsjednik e, izađe, da se ponovno kandidira na izbore, a sada traže da se provede tranzicija. Želi se izbjeći da e, želi se izbjeći da Buteflika ostane na vlasti bez izbora. Zbog toga treba definirati jedan razumni put izbora do izbora e, osigurati okvir za stabilnost, stabilni okvir za Alžir i to okvir koji će se temeljiti na e, reformama. Nadam se da će članak 102 Ustava biti prvi korak, iako to neće biti dovoljno. Zatim potrebno je da Europska unija i njezina vanjska politika e, da se konkretnije pozabave ovom zemljom zato što e, uravnotežena tranzicija ove zemlje e, zapravo predstavlja je i vrlo važna za budućnost cijele te regije. Hvala. Gospodin Jurek, izvolite. Pani przewodnicząca, uwaga jaką przywiązujemy do wydarzeń. Zahvaljujem. Mi promatramo događaj u Alžiru, to je razumljivo, to je zemlja koja nam nije samo geografski blizu, nego se još i sjećamo E, događanja iz 90. godina i posljednji demokratski eksperiment koji je doveo do toga da je, da je Islamska oslobodilačka fronta, zatim je bio i građanski rat. To se nije pogodilo samo ne u Alžiru, nego je to se prelilo i preko granica i preko granica Europe. I u e, tom e, E, kontekstu, iako se ne slažem s komisijom, moram e, primiti na znanje ono što je rekao gospodin Hunt, da treba sa pažnjom i, pa, i mirom promatrati što se događa u Alžiru, da u to je u interesu Europe da se mirno razriješi ovaj spor i ni u kojem slučaju ne smijemo počiniti one greške koje smo počinili u Libiji ili u drugim zemljama tijekom arapskog proljeća. Hvala. Zahvaljujem. Gospodine Jurek, sljedeći, sljedeća gospođa Sajfi. Zahvaljujem. Predsjedniče. E, alžirsko srce počinje tući. To je jedan od slogana koje smo pročitali na ulicama Alžira tijekom posljednjih mjeseci i e, tjedana. Želim iskazati počast narodu Alžira na organizaciji ovih mirnih demonstracija. To je nešto čemu se doista treba diviti postoji potreba više ne e, za više nego samo reformu režima. Potrebna je znatna promjena ovu, ovom tranzicijom ne mogu e, upravljati ljudi koji su zemlju doveli u tu situaciju. Europska unija trebala bi moći odgovoriti na ovaj izazov, a ne narodu e, Alžira dati da, da nismo shvatili što žele. Budućnost nam pripada, to je još jedan od slogana i Alžirci su pokazali sa snagom i dostojanstvom da e, rade na demokratskoj budućnosti. To je važan znak za mlade u Alžiru. Hvala. E, gospodin Lopez, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče. Danas govorimo o Alžiru nakon tjedana u kojima se svaki petak građani okupljaju na ulicama i prosvjeduju zbog političke, gospodarske i socijalne situacije u zemlji. Tražili su da gospodin